Želim izraziti saočešće žrtvama i obiteljima najnovijih vjerskih proganjanja i terorističkih atentata. Ne obustavlja se genocid nad kršćanima nakon obojstva svećenika na Filipinima. Jučer se dogodio u Srednjoafričkoj republici napad na jednu kršćansku crkvu. U njemu je stradalo barem 10 ljudi moramo reći dosta. Ne možemo prihvatiti da kršćani postaju žrtvama samo zato što pronose svoju vjeru. Moramo podići svoj glas. To vrijedi i za borbu protiv terorizma. Ne možemo nikako biti manje pozorni. To pokazuju i bokolje koje je počinio ISIS e, u Afganistanu i Boko Haram u Nigeriji. Više od 2000 atentata je prouzročilo više 11 e, e, žrtava među djecom i također žrtve među aktivistima za ljudska prava. U napadu na džamiju jučer je Boko Haram ubio više od 60 nevinih ljudi civila. Zbog toga nam treba sve snažnija unija na međunarodnom planu i naš je cilj tu suzbijati terorizam i promicati mir i stabilnost.